glasovanja. Ako imate vaše glasačke kartice, gospodine Ferreira, želite li nešto reći prethodno? Hvala vam lijepa. Ja bih e, samo vrlo kratko uvodno rekao da mi se čini da imamo jedan problem u komunikaciji s tajništvom te da određeni dijelovi teksta nisu stigli na vrijeme, a e, radi se o preporukama izvjestitelja. Pa ću ja za vrijeme glasovanja onda nešto reći o svojim preporukama, pa ćete to, nadam se, uzeti u obzir. Ali želio bih u ovom trenutku istaknuti svoje preporuke koje bi trebale biti na popisu za glasovanje, ali očito nisu stigle. Tako da mislim da bi svi trebali znati za te preporuke. U redu, e, tajništvo će učiniti što može. Jednostavno ispričavam se zbog ove zabune ili ove konfuzije. Prvo, dakle, glasujemo o protokolu o provedbi sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Gvineje Bisao. 15 godina gledamo kako ljudi vode glasovanjem. Čini se da je jednostavno, ali zapravo nije jednostavno. Dakle, prvo glasujemo o prijedlogu rezolucije. To je ovaj veliki paket amandmana. Mislim da trebamo koristiti kartice ako nećemo moći odrediti glasove dizanjem ruku. Prvo, amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 20 naprema 22. D1 ne razmatra se. Glasujemo za 23. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne, oprostite. Oprostite predsjedatelju, postoje određeni problemi s našim glasovanjem. Dakle, idemo još jednom. 23. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Evo vidite. Da. Idemo probati onda dizanjem ruku. Idemo 24. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 25. Ne, 25. se ne razmata. 26. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 27. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 28. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 28. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 30. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 31. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 32. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 33. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 34. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 35. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 36. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 37. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 38. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 39. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 40. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 41. Tko je za? Tko je protiv? Još jednom, 41. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, dakle, odbijeno, odbija se. 40, ne, 42. Tko je za? Tko je protiv? Molim provjeru. Otvaram glasovanje. Za 42. Zatvaram glasovanje. Odbija se 17.9. 43. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 44. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 45. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 46. Tko je za? protiv, usvaja se. 47, tko je za, protiv, odbija se. 48, tko je za, tko je protiv, odbija se. Provjera, provjera. 48, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 14.11. 49. Tko je za? 49. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da se usvaja. Provjera. Provjera za 49. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 14.11. 50. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 51. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 52. Tko je za? Protiv? Odbija se. 53. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 54. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 55. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 56. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 57. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 58. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 59 za, protiv, usvaja se. 60, tko je za, protiv, usvaja se. Šestdeset jedan, tko je za, tko je protiv, odbija se. Šestdeset dva, tko je za, tko je protiv, Usvaja se. 63. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 64. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 65. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 66. Za, protiv, Usvaja se. 67 za. Protiv. Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv. Odbija se. 69. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 70. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 71. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Što se tiče uvodnih izjava, 3. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Četiri, Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Uvodna izjava pet, Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Šest, Tko je za? Protiv? Usvaja se. Sedam, Tko je za? Protiv? Usvaja se. Osam, Tko je za? Protiv? Usvaja se. Uvodna izjava 10. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 11. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 12. Tko je za? Tko je protiv? usvaja se. 13 tko je za, protiv, usvaja se. 14 za, protiv, usvaja se. 15 za, protiv, odbija se. 16 tko je za, protiv, usvaja se. 17 tko je za, protiv, usvaja se. 18 za, protiv, odbija se. 19 za, protiv, usvaja se. 20 za, protiv, odbija se. 21. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Tko je za? Broj 1 usvaja se. I dva. tko je za, tko je protiv, usvaja se. Karticama, oprostite, otvaram glasovanje za rezoluciju, nacrt rezolucije. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 25 naprema 2, jedan glas suzdržani. Gospodine predsjedatelju, uvodna izjava K, amandman 18, uvodna izjava 10, amandman 20, tu smo suzdržani. E, tu smo suzdržani. Zeleni i NF. Dakle, to će sada ući u zapisnik. Dakle, još jednom, uvodna izjava K, Amandman 18. Uvodna izjava M. Amandman 20. Mi smo suzdržani. Da, isto vrijedi i za nas. Nisam mogla vjerovati da to ne uzmate u obzir, ali da ću vam popis. Imam 13, 16, još desetak amandmana glede kojih e, ostajem suzdržana. Yes, um, the secretary Tajništvo kaže da nema to nikakvog utjecaja na konačno glasovanje, ali ako doista to želite, to će ući u zapisnik. Dakle, bili ste suzdržani oko ovih dijelova. Još jednom ćete pročitati. Predsjedatelju, oproste, ali ako biti suzdržan ne služi ničemu, onda se možemo pitati da li ima ikakva smisla dizati ruku i glasati. Oprostite, ukoliko žele ljudi da se njihovi glasovi posebno zabilježe, to trebaju najaviti, inače bismo to svi trebali napraviti ranije. Isto vrijedi i za suzdržane. Dobro, u redu. Hvala lijepa gospodine Korbet na ovom savjetu. Ispričavam se ako se neki od vas e, su stekli dojam da nisu mogli izraziti svoje mišljenje, no odluke su donesene. A sada idemo na konačno glasovanje o protokolu. Karticama, molim vas lijepo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje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 Sljedeće glasovanje jest e, sklapanje u ime Europske unije protokola o provedbi sporazuma o partnerstvu između Demokratske republike Sao Tome i Principe i Europske unije, Europske zajednice. Izvjestitelj? Ne želite ništa reći? Dobro. Onda glasujemo sada karticama, molim vas. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 22 za, 2 protiv, 2 suzdržana. Hvala lijepa. Evo, sjajno. Završili smo s glasovanje. Evo, bilo je puno lakše i brže nego što sam to predvidio. Tri minute prije predviđenog vremena smo završili.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 so item on plans uh, colleagues Poštovane kolegice i kolege, vi koji ste bili ovdje za reformu zajedničke ribarstvene politike, podsjećam da želimo ostvariti cilj, a to je povećati stokove iznad razine maksimalnog održivog prinosa a i ključno je za reformu decentralizirati e, kontrole i zapovjedi, da tako kažem, iz Brisela. Napraviti dugogodišnje, višegodišnje planove uz uzimanje u obzir svih mogućih raznolikosti, okolnosti u kojima se odvija ribarstvo, E, želimo više regionalnog elementa, želimo isto tako i element obveze iskrsaja, što je sve ključno za zajedničku ribarstvenu politiku. Višegodišnji planovi nakon duge institucionalne borbe između vijeća i parlamenta odnosili su se na pitanje Baltika. Planovi su usvojeni 2016. godine Imali smo mjerila i referentne točke vezano za druge višegodišnje planove. Sve je to bilo pripremljeno tada. Dobili smo smo prije par mjeseci izvješće oko toga e, gdje, je su, gdje su naznačeni nedostaci u višegodišnjem planu za Baltik. Vi ste to dobili, dobili ste pismo koje sam poslao izvršnom direktoru glavne uprave Mare. Koje su moje glavne primjedbe bile? Vrlo kratko. Prvo, plan naglašava da se treba odlučiti za predostrožni pristup kako bi se stokovi e, pojačali i dostigao maksimalno drživi prinos. Međutim, sada su na Baltiku na snazi hitne mjere. Jučer smo o tome govorili i postalo je jasno da je već e, prije nekoliko godina bilo nemoguće izloviti ukupnu kvotu istočno-baltičkog bakalara, što je trebao biti prvi signal upozorenja da postoji e, problem. Toliko o mjerama predostrožnosti. Zatim se je govorilo o eliminiranju usputnog ulova i e, da se provede obaveza iskrcaja kako je dogovoreno plan je također trebao raditi na ekosustavu kako bi se dobra zaštita okoliša ostvarila do 2020. godine. Ali jučer smo čuli da bakalar u istočnom Baltiku stradava od onečišćenja više nego od ribolovnog e, izlova. E, dakle, ekosustav je ugrožen i e, aktivnosti trebamo poduzeti u smislu smanjenja onečišćenja. Nadalje, pitanje regionalizacije. E, višegodišnji plan je treba uzeti u obzir regionalizaciju ovog pitanja, što očito nije u ispravnoj ravnoteži, jer upravo iz Brisela određujemo hitne mjere za određena područja, tako da i tu postoji problem. I na kraju komisija je trebala izvijestiti parlament o rezultatima plana do e, srpnja 2019. Sada smo u siječnju 2020. još uvijek čekamo na to izvješće. Evo to su sve pitanja, pitanja koja postavljamo komisiji. Što je sa tim višegodišnjim planovima? Ispunjavaju li oni očekivanja, e, ignoriraju li naprosto situaciju e, vezano za zajedničku ribarstvenu politiku. E, što je sa situacijom na Baltičkom moru? Nećemo vjerojatno imati isti višegodišnji plan koji bi ponavljao te probleme. Naravno, čućemo stajalište komisije ukoliko se nitko ne želi prije javiti za riječ. Imam tri predstavnika komisije Gospođa Rolar? Gospođa Evanescu? Ne, ne. Maja Kirchner i gospođa Lejner. U redu, onda evo <laughs> dajem vama riječ kogod se odluči biti prvi, odnosno prva. Molim vas da odgovorite na ove kritike koje sam e, napisao u ovom izvješću i mislim da su ga mnogi članovi i vidjeli. E, ne smijete se osmihivati, trebate biti ozbiljni. Smijem se i smiješim se zapravo vama, gospodine Davis. Dobar dan, dobar dan svima i članovima odbora. Hvala što ste dali riječ komisiji. Ja ću reći općenito nekoliko riječi o višegodišnjim planovima upravljanja, a onda će moje kolegice govoriti o situaciji na Baltiku. Gospodine Davis, vi ste lijepo saželi svrhu višegodišnjih planova, radi se o reformi ZRP-a. Međutim, možda bi bilo dobro podsjetiti e, odbor na neke druge aspekte višegodišnjih planova, zbog čega su oni ušli u reformu ZRP-a. Najvažnija uloga plana jest stabilnost i dugoročna sigurnost za industriju. Istina je da je kod ribarstva situacija teška. Teško je predvidjeti godinu za godinu što će se doista događati. No višegodišnji planovi upravljanja su tu kao alat koji nam mora pružiti određenu razinu stabilnosti za ovaj sektor. Druga stvar koju želim naglasiti je sljedeća. Gospodine Davis, vi ste uvodno rekli da višegodišnji planovi trebaju biti temeljeni na pristupu, pre, predostrožnosti. Svakako, ali to je sve dio CFP-a, odnosno zajedničke ribarastvene politike koja treba zajamčiti maksimalni održivi prinos za sve stokove. I upravo to želimo učiniti višegodišnjim planom. Dakle, to su ciljevi za maksimalni održivi prinos po stokovima, rokovi predviđeni za to i u slučaju Baltičkog mora e, smrtnost i izlov koji treba e, biti konzistentan e, u skladu s ciljevima maksimalnog održivog prinosa. Naravno, uvijek maksimalni održivi prinos treba biti naš cilj u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Imamo i određene zaštitne odredbe u slučaju da stokovi dođu u alarmantnu situaciju, pogotovo za neciljane vrste koje trebaju ostati unutar održivih granica. Vi ste spomenuli, gospodine Davis, hitne mjere za istočno-baltički bakalar. Zašto je važno imati višegodišnji plan? Upravo zato da se usvoje hitne mjere. Znanstvenici nam mogu samo godinu za godinu opisivati situaciju. Dakle, ako se dogodi hitna situacija, imamo druge alate koji su nam na raspolaganju izvan okvira višegodišnjeg plana kako bismo riješili ovakva pitanja. E, višegodišnji planovi također nude mehanizam za regionalizaciju određenih provedbenih mjera unutar samog plana a to je putem zajedničkih preporuka. Evo ja ću sada završiti, a onda dati riječ kolegicama. Ponavljam, važnost plana je u stabilnosti a većina ribarstvenog sektora se ne temelji na jednom e, stoku ili jednoj vrsti. Imamo miješano ribarstvo što dodaje složenost e, pri donošenju odluka zato što želimo da svi stokovi ostvare maksimalni održivi prinos, ali isto imamo i obveze iskrcaja, Lending obligation. Dakle, trebamo usvojiti širi ili ako tako želite holistički sveobuhvatni pristup upravljanju ribarstvom. Planovi e, su tu, oni dopuštaju određenu fleksibilnost pod određenim uvjetima pa to znači da su neki stokovi e, predmetom zajedničkog izlova i zajedničke interakcije. A sada ću dati riječ kolegici koja će govoriti o situaciji na Baltičkom moru. Hvala Eliza, hvala predsjedniče što ste nas danas pozvali kako bismo vam govorili o višegodišnjim planovima koje smo usvojili u Europskoj uniji zajedno s vama, e, Europskim parlamentom. Dopustite najprije da odgovorim na kritike koje se tiču baltičkog plana. Dakle, započet ću sa točkom iz izvješća. Dakle, u se u pravu komisija je trebala predstaviti izvješće ovom domu u srpnju prošle godine. Još to nismo napravili, naime radimo na izvješću punom parom i nadamo se da ćemo vam moći predstaviti izvješće uskoro. Sada je dosta teško dati točan datum. I bit će mi drago objasniti vam ukoliko smatra to potrebnim i razlog ovog kašnjenja. Vidjeli smo dopis koji ste nam dostavili uz izvješće nevladnih organizacija koje se bave zaštom okoliša, e, koji smo detaljno analizirali. Isto vremeno smo pogledali i rezultate koje smo ostvarili na Baltičkom moru prošlih prethodnih godina i htjela bih naglasiti sljedeće. Naime, premda izvješće nevladnih organizacija ospisuje stanje velike volatilnosti problema, fokus je izgleda na dva stoka u Baltiku na kojem nismo ostvarili maksimalno održivi prinos. Ali zaboravlja se da sa šest stokova jesmo. Dakle, donijela sam sa sobom ovaj pregled, vidite puno zelenog i crvenog, ali ako pogledate zelena polja vidjet ćete da ima puno više zelenih nego crvenih polja. A to znači da u većini godina da se u Baltiku ribarilo u skladu sa maksimalnim održivim e, prinosom. Naravno, mi, se mi ovdje imamo veze s biologijom, e, hvatamo se koštac s biologijom i ne smijemo zaboraviti što, što je kolegica rekla, da trebamo uzeti u obzir znanstvene savjete. Znanstvenici svaki par godina gledaju e, stanje stokova, gledaju koje su nove, nova stanja i onda nama kažu što se promijenilo. I to je ono što su napravili sa istočno-baltičkim bakalarom prošle godine. Dakle, prošle godine su oni u potpunosti E, bili smo u situaciji da se prešlo sa možete ribariti na ne možete uopće više ribariti i zato je komisija morala iznijeti e, žurne mjere kako ne bi došlo do totalnog kolapsa ribarstva odnosno kako ne bi došlo do totalnog kolapsa stokova. Sad prije nego što smo tražili od država članica na Balčkom moru e, da poduzmu sve moguće mjere, države članice moraju međusobno razgovarati, no interesi su bili toliko raznoliki. E, jedne se bavile prvenstveno pelagijskim, e, druge e, demersalnim ribama, tako da je teško bilo doći do jedinstvenog stava, tako da je onda komisija intervenirala i donijela žurne mjere kako bi se blokiralo ciljano ribarenje istočno baltičkog bakalara. Isto tako želim spomenuti zapadnu haringu, to je onaj drugi stok eh, gdje nismo dosegnuli maksimalni drživi prinos. Eh, Uzgled bude rečeno, jesmo eh, zadovoljavali taj MSY 14 godina prije. Dakle, kako doći, kako se prelazi do stabilnog stoka, godinama stabilnog, kako se prelazi na odjednom nedovoljno stabilan ne znamo pojedinosti, ali vjerojatno se dogodio prekomjerni ulov to je vjerojatno najčešće jedini razlog zašto se dolazi s jednog do drugog statusa. No, izgleda da tome nije bilo tako. Znanstvenici su sagledali sve moguće informacije i ustanovili su da su precijenili količine ribe u moru i podcijenili e, rib, ribarstveni pritisak. Dakle, i oni su napravili ponovnu estimaciju svega, rekli ispričavamo se, ali ukoliko želite imati održiv održive stokove zapadne haringe, onda morate zabraniti ribarenje e, barem tri godine. Dakle, sada imamo novi plan za Baltik e, i tu imamo izbor. Dakle, može se s jedne strane naravno reći, kao što su rekli komisija i vijeće, zabranimo ribarenje, ali može se koristiti instrumente koji su u planu da se ponovno izgrade stokovi. I zato je vaš dom zajedno sa vijećem dok e, mjere. Dakle, vi morate se odlučiti za jako stroge mjere. Koje su to e, mjere? Imate, dakle, mogućnost da se ide na MSY nižu razinu. I To je vijeće napravilo. Dakle, čitav niz godina tak za Haringu je uveliko smanjen zadnji put je smanjen za 65%, godinu prije toga već je bio veliko smanjenje od 48%, dakle evo, iz godine u godinu se to e, mijenjalo i na kraju je došlo do velikog zatvaranja zabrane e, ulova na četiri mjeseca. Što je jako važna mjera. Dakle, to je način na koji mi primjenjujemo plan. Ponavljam, u Balčkom moru imamo šest održivih takova dva, i dva koja trenutno nisu održiva i činimo sve što je u našoj moći kako bismo zadovoljili kriterije održivosti. Za jednu od ove dvije vrste čini, e, znanstvenici kažu da bismo 2022. mogli ponovno započeti s ribarenjem. To se odnosi na zapadnu baltičku haringu, a što se tiče istočno baltičkog bakalara situacija je itekako drugačija. Jučer sam ovdje objasnila zašto je tome tako. to je tako prvenstveno zbog raznovrsnih okolišnih problema. Dakle, 97% baltičkog mora e, ima probleme identifikacije. Gospodin Friš je jučer govorio o e, death zone, dakle koristio sintagmu područje smrti. U svakom slučaju imamo plan, nastojimo puno toga napraviti i to u suradnji s vijećem. Nadamo se to ostvariti i nadamo se da ćemo biti u stanju poboljšati situaciju. Povr toga, sve direktive Europske unije koje se tiču zaštite okoliša moraju biti provedene, a E, tu postoji jedan veliki problem, e, parlament je toga svjestan. Eto, toliko sad, sada od mene i spreman sam odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Evo, tri osobe trebaju se javiti, no možete li nam, molim vas, reći što se još događa, jer mi... Što se to događa da se ne bi događalo da nemamo ovaj e, višegodišnji plan ne vidim koja je razlika u biti s tim dokumentom bez njega. Razlika koju predstavljam u višegodišnji plan jest što daje veću stabilnost. Jer upravljamo stokovima u okviru maksimalnih održivih prinosa. Evo primjer. Za jednu konkretnu pelagijsku vrstu u Balškom moru s godine na godinu nam se kaže ako želite nastaviti ribariti u okviru maksimalnih održivih prinosa, morate smanjiti ribarenje za 45%. S ovim planovima možemo koristiti gornju stopu maksimalnog održivog prinosa. Znam da to nije jako popularno među državama članicama, no dopuste da da podsjetim da nam je ISIS sam dao te gornje stope i podsjećam da se treba koristiti niže i više stope i to je tome tako temeljem odluke ovog doma e, koji je to odlučio zajedno s vijećem prije čitavog niza godina i to je sada dio, politike i plana i jako su ograničene situacije u kojima možemo koristiti te gornje e, stope. Dakle, umjesto da s godine na godinu napravimo rez od 45%, mogli smo ograničiti taj e, rez na 20%. Dakle, to je već dobra stvar. Dakle, možete ograničiti te, e, ta smanjenja i dalje ste u skladu sa maksimalno održivim prinosom. A druga stvar što se tiče stokova koji su doista u jako lošem stanju, na primjer zapadno-balčka haringa, zapadno balčki bakalar, istočno-balčki bakalar, što se tiče tih e, vrsta tu nismo samo odredili e, razinu taka, dakle količina ribe koja se vadi iz mora, već imamo i druge mjere. E, I te mjere omogućuju da se jako brzo dođe do poboljšanja stanja stokova. Dakle, to su doista jako dobre stvari. Dakle, konkretno kada imamo problem možemo intervenirati i poduzeti jako brzo mjere koje su nužne. A kada su stokovi u boljem stanju, kada su iznad graničnih vrijednosti i hoćemo smanjiti ograničenja ISIS-a, ali ostati u okviru MSY-a, možemo posegnuti za ovim mjerama. Dakle, možemo i prilikom smanjenja i povećanja količine e, ulova e, koristiti mjere. Hvala, gospodine Korbet, izvolite. Hvala predsjedatelju, jer imam tri stvari za reći. Prvo, što se tiče žurnih mjera, i istočno-baltičke haringe. Čuli smo da je došlo do katastrofe s stokovima zbog onečišćenosti, dakle ne zbog ribarenja, već nečeg što nema nikakve veze sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Dakle, možete li nam reći kakva vrsta onečišćenja je u pitanju i koji je njen izvor? Dakle, pretpostavljam da se to ne tiče samo Baltika, već istočnog dijela Baltika, dakle to je nešto što je tipično za to područje. I imate li mehanizam e, upozorenja e, koji može upozoriti na e, onečišćenje, dakle? Znate li da li je to neki konkretan događaj ili nešto što će se nastavljati godinama? Dakle, imate li informacije koje vam dospijevaju od drugih glavnih uprava? Dakle, jer to je nešto što je inače izvan vašeg, e, vaših nadležnosti. Drugo pitanje e, tiče se ovih, ovi primjeri i drugi ukazuju na to da je maksimalni održivi prinos e, procjena, estimacija. Sami ste rekli da je to nešto se temelji na biologiji, na trendovima i to je teško, teško mjeriti. Dakle, kako kombinirati maksimalno održivi prinos sa načelom predostrožnosti s obzirom da su evaluacije pogađanja na određenu mjeru, ne bismo li uvijek trebali imati neku sigurnosnu maržu kako e, bismo mogli uzeti u obzir situacije kada će te estimacije biti previše optimistične. Dakle, ne bi li to trebalo uključiti u određivanje politika. A treće pitanje više administrativne prirode, dakle tiče se odgode izvješća parlamentu. Rekli ste da nam možete pojasniti e, ukoliko budemo tražili e, pojedinosti kašnjenja. Pa možda nam ne trebaju pojedinosti, ali evo, možda da znamo koji je razlog tome. Ako ne date, ne podnesete izvješće, htjeli, smo, htjeli bismo barem znati koji je razlog uz pretpostavku da postoji valjan razlog za to. Hvala, evo da, uživamo svi u ovom roku koji ste nam dali dosta skoro. Možete li nam dati usput definiciju za to dosta skoro? No da, i što se tiče ovog onečišćenja, bilo bi dobro da nam dajete pojedinost. Dakle, sve tri ste vi iz Digimare, ali DigiNV je taj koji bi nam mogao odgovoriti na to pitanje o onečišćenju. Izvolite imati riječ. Hvala predsjedniče. Evo sa zadovoljstvom ću odgovoriti na vaše pitanje, gospodine Korbet. Kao što sam ranije rekla, veliki dijelovi e, Baltičkog mora trpe notifikacije, dakle to je 97%, u biti cijelo Baltičko more, možemo reći. Pitao ste zašto na istoku imamo tako tešku e, situaciju sa jednom e, vrstom ribe, dakle istočnom baltičkim bakalarom. Pa, Evo, čak nam i znanstvenici kažu da ne raspolažu svim e, odgovorima, čak ni ISIS ne zna u potpunosti zašto je taj stok tako e, katastrofalno reagirao. Dakle, znamo temeljem tog iskustva u drugim e, morskim bazenima da ponekad kada je neki stok oslabljen, postoje neki faktori za to, a kada se na to dodaju, doda stanje okoliša, teško stanje okoliša, onda stokovi ne mogu podnijeti više te e, e, okolišne pritiske, bilo da se radi o e, parazitima u moru ili nedostatak kisika, stanje temperatura mora, zasoljenost. Dakle, postoje brojni elementi, ali znamo da stokovi bakalara se mrijeste u brojnim dijelovima Europske unije, ali evo znate da smo isto tako sjevernomorsku haringu morali smanjiti drastično kvote, e, prepoloviti ih, čuli ste e, za kelski bakalar, e, njihove kvote su isto tako drastično smanjene, dakle bakalar je vrsta ribe koja prvenstveno reagira na temperaturu vode. Dakle, ako je voda previše topla, onda riba ide na sjever gdje je hladnja. I... A tamo je, dakle, sjever Finska na Baltiku što se tiče toga, e, otkud dolazi do e, onečišćenja, to je prvenstveno poljoprivreda, nitrat, dakle imamo to onečišćenje u baltičkom području mora. Imamo tako zbog nekih mjera koje ne provode u potpunosti sve države članice, koje su odlučene i kolege u glavnoj upravi za okoliš se bave time. Također pitali ste što s kombiniranjem eh, MSY sa eh, načelom predostrožnosti? Pa ako smo eh, svjesni problema s notifikacijom i nitratom, ne bismo trebali biti oprezni. Pa da, mislim da je to i tekako valjan, valjan komentar, gospodine Korbet. Dakle, mi imamo zabranu ribarenja istočno baltičkog bakalara, to se jedini, jedini razlog kada se može e, ribariti ta riba jeste e, kada se radi o slučajnom lovu. I naravno želimo da ribari nastave e, svoj posao. I ako se zatekne bakalar u njihovim mrežama, oni ga mogu iskrcati i upisati ga u kvote za neizbježan ulov pitali ste što možda napraviti kako bismo kombinirali MSY uz načelo predostrožnosti. Da, da li se to radi? Pa to smo napravili za zapadni bakalar. E, tu smo mogli odrediti tak više. Prema znanstvenicima oni su mogli biti na razini maksimalnog državog prinosa, MSY, e, a mi smo predložili nižu stopu u okviru MSY-a i to su potvrdili znanstvenici kao sigurna razina za zapadno-baltički e, bakalar. Mi smo insistirali na tome, to su bili jako zahtjevni pregovori, to ne želim skrivati. Zašto? Pa kao prvo tu se radi o stoku bakavara za koji se, evo vidjeli smo da postoje ogromne fluktuacije s godine na godinu i vidjeli smo da je taj stok bio ispod razine ispod granične razine. Dakle, tu imamo doista jako oprezan eh, pristup i umjesto da idemo ovako kao EKG e, jako visoko, jako nisko, e, htjeli smo napraviti, liveri, to i pružiti bolje mogućnosti za ribarenje. Dakle, evo, surađujemo sa znanstvenicima i slušamo njihove savjete. Jedan od tih savjeta bio je da bilo od koristi da imamo zaključenje zabranu ribarenja u području e, u periodu mriještenja, dakle kako bi se e, mogli e, mogli obnoviti stokovi. Hvala. Kolega, izvolite imati riječ. Hvala predsjedatelj. Hvala vam što ste stavili ovo na dnevni red. Mislim da je jako važno razgovarati o ovome i mislim da ono što moramo imati na umu, riječ koja je važnija u ovome svemu je stabilnost. Stabilnost je ono što želimo stvariti s stokovima riba ali i stabilnost e, za flote. Jer ukoliko želimo da se uruše stokovi koji, o, kojima ovisi taj, e, o kojima ovise ribari, treba znati da se mogu i flote e, raspasti i povijest, iz povijesti vidimo da su flote nestale jednostavno iz nužde ili izazvano Dakle, ako ne možemo vidjeti, imati neki kontinuitet, neku preglednost i zajamčiti to e, ribarima, onda su oni u problemima. Tim prije ako im ne damo nikakav vizibilitet, e, preglednost. E, Želim se zahvaliti na ovom izvješću, premda evo, način na koji je sročeno, imam dojam da, da, da sve radimo krivo. Sad ne znam da li sve što radimo je krivo, ali ukazuje se na neke stvari koje su važne. Istina je da ne raspolažemo dovoljnim saznanjima i ono što nam kažu predstavnici komisije jeste da ne znamo sve i moramo biti svjesni toga znanost koja je iza ovoga svega i preporuke koje nam se iznose ta znanost e, je relativno mlada, dakle, evo, tek stotinja godina ima da možemo relativno korektne e, e, analize stokova dati. Dakle, to je dosta mlada znanost e, koja još ne zna u potpunosti kako utječu klimatske promjene na ovo sve. Dakle, da, promjena temperature je nešto izaziva selitbu ribe na sjever, dakle, Finsko more, Dakle, ono što se dešava u Baltičkom i Kelskom moru nam pokazuje da je situacija s tokom e, nedovoljna, ali upravo zato i donosimo odluke. Dakle, e, taj maksimalno drživi prinos nije dovoljan kako bi se u potpunosti opisao e, ekosustavni pristup. Imate literaturu gdje se kaže da stokovi koji se ribare u okviru maksimalnog državog prinosa mogu s godine na godinu jednostavno se srušiti, skoro pa nestati. Dakle, mi smo u permanentnoj situaciji prilagodbe. Želim naglasiti jednu konkretnu stvar u ovom jako zanimljivom izvješću, a to je nedostatak koordinacije između različitih politika i različitih direktiva koje treba primijeniti. Dakle, evo, smo da smo u savršenom svijetu, ostvarimo e, ciljeve direktive 4 o pomorskom području, uspostavili smo planifikaciju, ostvarili smo ciljeve direktive o nitratu, o staništima, o e, Habitat 2000, o e, pomorskim zaštićenim područjima koje nisu samo mrtvo slovo na papiru, je pa u takvom svijetu možda bismo imali bolju situaciju. No evo, ja sam prozvao povjerenika tijekom njegova uh, saslušanja e, zbog toga što e, jedinstvena ribarstvena politika nije, ne temelji se na sustavnom pristupu, dakle maksimalni održivi prinos nije adekvatan, dakle mislim da doista trebamo imati reformu zajedničke ribarstvene politike koja će uzeti u obzir različite faktore, faktore koji utječu na stok riba. Evo, ponavljam uh, pitanje, kakav je to pristup ekosustava? Mi, svima se nama sviđa taj pristup, ali kako, kako, kako ga opisujete, recite nam, molim vas? Pa evo, prije nego što sam postao eurozastupnik, e, imao sam drugu karijeru. Dakle, ako biste me saslušali kao u tom prethodnom svojstvu, mogu bi vam odgovoriti, ali kao eurozastupnik nisam, nisam kompetentan da odgovaram na takva pitanja. you become a politician now, Naravno, postali ste političar, pa izbjegavate pitanje, gospođo Rus. Govorimo o ribljim stokovima i o biološkoj e, raznolikosti e, na Mediteranu. Tu je situacija hitna. E, višegodišnji plan za Mediteran je stupila na snagu. s druge strane, ono što me muči je da studija koju je naručila komisija je utvrdila da postoji masovna prijevara i u biti ne ubrajaju se različite vrste motora rezervnih motora. Kad je riječ o smanjenju ribolovnog e, napora, e, hitno je reagirati u smislu ribljih stokova na Mediteranu i bioraznolikosti. Kako nas komisija može uvjeriti da će se 2020. E, godine doista osjetiti rezultati? Gospođo Ris, možete li objasniti još jednom? Tvrdite da postupak je bio zapravo predmet prijevare. O kojem postupku govorite? Da bude sve jasno. Ono što želim reći da postoji studija koja je naručila, o tome sam već govorila, e, znači Europska komisija je naručila tu studiju gdje su e, otkrili masovnu prijevoru vezanu uz e, brodske motore. Osim toga, pomoćni motori nisu uvršteni kao da se ne broje. Hvala gospodin Naravno, prvo, prije nego što čujemo odgovor eh, vezan uz eh, Mediteran, eh, čućemo još pitanja. Htio bih apelirati na članove ovog odbora kako ne bismo izazivali paniku. Mislim da to nije dobar pristup. Naprosto zato što se suočavamo s pristupom koji smo zajednički prihvatili uvođenjem višegodišnjih planova. To je smjer koji smo odabrali zajedno. Ako postoje problemi s određenim stokovima, imamo danas instrumente kako bismo reagirali. Upravo se to događa u ovom trenutku. Stoga bih ja u ovoj fazi rekao da treba izbjegavati pretjerane reakcije, trebamo biti realistični i trebamo prihvatiti ono što smo zajedno dogovorili, sustav je funkcionirali. E, činjenica je da neki e, stokovi dobro funkcioniraju, ne svi. S onima koji postoje problemi tu reagiramo i to koristeći metodologiju koju smo svi zajednički prihvatili. Stoga ne smijemo pretjerano reagirati E, i to ne znači da treba potpuno promijeniti zajedničku ribarstvenu politiku. Neke stvari dobro funkcioniraju i neke mjere se poduzimaju. To ne znači da nema i dalje otvorenih e, pitanja i ja ih sam postavljam komisiji jer me zanimam od kuda kašnjenja, zašto kašnjenja s, e, s izvješćima. Molim vas, budite jasni i objasnite nam zašto kasnite. Drugo, kad je riječ o članovima našeg odbora i izvršnog odbora, htio bih reći da se ovdje suočavamo s jednim vrlo specifičnim morem koje je praktički zatvoreno. To nikakve veze nema sa morima gdje e, postoji puno veći unos voze, vode. E, Ovdje je more dosta zatvoreno i to more ima dosta specifične, dosta specifičnih e, karakteristika. I stoga bih e, postavio pitanje koje se odnose na, odnosi na Rusiju. Rusija se nalazi e, uz zonu koja nije baš mala oko Kaliningrada. Što oni rade? Što je s nitratima? da li prihvaćaju bacanje nitrata u more ili prihvaćaju metode borbe protiv ovog problema. Htio bih čuti odgovor na to pitanje. I drugo, u okviru sustava višegodišnjih planova sve ovisi o kontroli. Kontrola je doista ključna kad govorimo o ovom višegodišnjem pristupu oko kojeg smo se svi su usuglasili. I zadnje pitanje odnosi se upravo na kontrolu. Kako se organizira ta kontrola? Da li sve europske zemlje na koje se to odnose sudjeluju u toj kontroli, u tom nadzoru i e, kako funkcionira suradnja s Rusima po tom pitanju? Hvala. Gospođa Tomašić je posljednji govornik. Hvala lijepa. Imam pitanje za komisiju o višegodišnjem planu za demersal u Jadranskom moru. Dakle, na odboru u 12. mjesecu postavila sam pitanje za višegodišnji plan za demersal u Jadranu pitala sam kako je moguće da se trećim zemljama daju ogromna prava više od dvadeset tisuća dana kočarenja bez ograničenja snage motora i veličine plovila. naime flote eu ne smiju povećavati tonažu broda i kilovate. u planu nema ograničenja za treće zemlje pa uz poklon od preko twenty zero dana kad se nakon. two thousand and twenty pretvore u kilovat dane albanija će imati više kilovat dana od hrvatske. dobila sam pisani odgovor komisije kojim nisam zadovoljna jer se zaobilazi jasan odgovor. prvo ribolovni napor za koču je primjereno računati u kilovat danima a ne danima jer je ulov pridnenim potegačama proporcionalan snazi pogonskog stroja. drugo hrvatska četrdeset tisuća dana s prosjekom od približno četiristo kilovata po plovilu je približno sixteen milijuna kilovata dana i hrvatska flota ima ograničenje i ne moe poveavati prijavljenu snagu a albanskih twenty zero dana u uvjetima u kojima nema ograničenja snage moe teorijski doi i do twenty milijuna kilovat dana to je malo drugačija matematika od uljuenog prikaza komisije. dakle ako mi ne moete sada odgovoriti molim toan pisani odgovor. hvala lijepa. Okay, sada ćemo se u zadnjim pitanjima pomaknuti s najstarijih prema najrecentnijim višegodišnjim planovima, a to je Istočni Mediteran. Gospođa Tomašić eh, je izrazila svoje mišljenje. Eh, može li komisija možda odgovoriti na pitanje gospođe Ris a radi se o 10% smanjenju ribolovnog e, napora, a zatim e, su, je tu i studija o motorima Europske komisije iz prošle godine. Teško je zapravo kontrolirati e, ribolovni napor s obzirom na prijevare za koju očito postoje sumnje i s obzirom da nema inspekcija. Toliko istočnom Mediteranu. Isto tako čuli ste druga pitanja. Može li nam komisija objasniti što je to um, ekosustavni pristup? To je jako trendi, stavimo to u zakonodavstvo, a teško je zapravo objasniti što je to i što činimo po tom pitanju. Isto tako, ja sam postavio pitanje, htio bih da e, uh, DG Envy i Mare uh, kako rješavaju uh, pitanja na Baltiku, kako bi riješili probleme s kojima se tamo suočavaju. Htio bih čuti e, odgovor komisije. Hvala gospodine Davis. Ja ću odgovoriti na ova pitanja, a nakon toga ću e, predati riječ kolegicama, kolegama koji će govoriti o pojedinim multi, odnosno višegodišnjim planovima, pogotovo vezano uz Istočni Mediteran. Kad je riječ o e, ekosustavnom pristupu, da ću laički, a ne znanstveni odgovor. Taj sustav znači da tre, da, da uzimate sve u obzir vezano uz e, pomorski okoliš e, prilikom donošenja odluka, uključujući i onih o ribarstvu. Dakle, bavite se pitanjem učinka morskog dna, odnosa između e, plijena i predatora, odnosa vezanog uz usputni olov, ulov, zatim odnos vezan uz neciljane vrste. Dakle, cijeli ekosustav se uzima u obzir kod odlučivanja o ribarstvu. Uzimate u obzir e, mortalitet, e, onečišćenje morskog dna i tako dalje. Znanstvenicima je to jako teško, pogotovo onima koji se bave ribarstvom. Oni se bave zapravo e, ribolovnom smrtnošću. Dosta je kompleksno sve to uzeti u obzir i jedan ili više faktora pridružiti objašnjenju zašto je stanje određenog stoka takvo kakvo je. Nadalje, E, mi se zapravo svi slažemo, surađujemo s kolegama iz glavne uprave za okoliš. Mnogi od, od njih sudjeluju na sastancima s državama članicama kad je riječ o mjerama, o, mjerama očuvanja e, područja ribolova, a kad je riječ o pitanju gospodina Vandalena kad je, e, koji je govorio o stanju na Baltiku, niz direktiva kažu da države članice trebaju uložiti dodatne napore u provedbi. Moja kolegica Maja već je govorila o nekim takvim e, primjerima i kad je riječ o Baltiku, upravo je direktiva o nitratima važna. Zapravo se e, je cilj da se smanji onečišćenje nitratima iz poljoprivrede. Kolege iz opće E, uprave za poljoprivredu govore nam o akcijskim e, planovima koje provodi niz država članica. A isto tako e, Helkom je u svom zadnjem izvješću, a to je inače skupina za okoliš koja pomože u provedbi direktive vezane uz pomorski okoliš i znamo da neke baltičke države ne čine što bi trebale vezane uz smanjenje onečišćenja vode koju prouzrokuju nitrati iz poljoprivrednih izvora. Isto tako Helkom, e, da se vratim na pitanje gospodina Vandale, Vandalena, oni kontaktiraju i s Rusijom, ali to je pak e, druga priča. Treća stvar koju sam htjela reći prije nego što pre, predam e, riječ kolegama, je pitanje koje je postavila gospodin, gospođa Rus o snazi motora. Htjela bi tu razdvojiti dvije stvari. Kad govorimo o snazi motora, govorimo o kapacitetu flote. Mjerimo kapacitet flote putem tonaže broda i e, kilovata motora ribarske brodice kako bismo mjerili veličinu i kapacitet flote, to nema nikakve veze ili vrlo malo veze ima s naporom. Kad smanjite ribolovni napor, pogotovo na Mediteranu, tada se bavite e, brojem sati ili dana na moru. Stoga trebamo jako paziti da ne povezujemo e, jednu stvar s drugom. Činjenica da u studiji o verifikaciji snage motora u okviru e, uredbe o kontroli vidjeli smo da niz država članica ne provodi dostatnu kontrolu kako bi bili, bile sigurne da se doista provjerava snaga motora. Isto je tako činjenica da je komisija trenutno u kontaktu s državama članicama i puno toga se po tom pitanju dodatno poduzima kako bi više saznali o tome i izvršili snažniji pritisak. Međutim, moramo paziti prije nego što kažemo evo stanje sa snagom motora je takvo i takvo. To znači da ne možemo napraviti ono što treba napraviti u kontekstu višegodišnjeg plana za e, istočni Mediteran gdje trebamo se baviti ribolovnim naporom. U tom smislu ću vam e, predati riječ kolegici Valeri koja će nešto više reći o Mediteranu. Hvala Liza, pozdrav svima. Prije svega kad je riječ o Mediteranu, kao što znate, e, ove godine je napravljen odlučujući korak jer po prvi puta imamo višegodišnji plan za Mediteran zapadni Mediteran i po prvi puta vijeće ministara e, je definiralo ograničavanje ribolovnog e, napora po segmentu i po zonama GCA u Mediteranu. To je po prvi puta da se značajno smanjuje, dakle za 10% ribolovni napor i to je po prvi puta da će Mediteran e, uvesti mehanizme kontrole koje će provoditi države članice, ali i komisija. To je novina. Jer kao što znate, od 1.1.2020. godine e, mediteranski ribari koji moraju, koji podliježu ovom e, režimu, moraju u svoje dnevnike bilježiti ribolovne napore, a isto tako e, moraju e, go, slati podatke o ribolovnom naporu komisiji i po prvi puta imamo taj mehanizam koji se provodi. Isto tako imamo i druge mjere poput e, vremenske i prostorne periode kada je zabranjen ribolov kako bismo zaštitili mlađ, a isto tako komisija može poslati i inspektore da provjeri provedbu tih planova. E, to je presedan za ostatak Mediterana i komisija drži da je to jako važno. Želi da to bude e, uspješno. Isto tako znamo, a i profesionalci znaju, da je važno da se pridržavaju svih tih mjera, jer e, stek i stručnjaci će zapravo proučiti koji su efekti toga plana a to će utjecati i na buduća smanjenja jer e, se očekuje smanjenje e, do 2025. E, godine ribolovnog napora do 40%. Stoga je kontrola jako važna jer smo i na Mediteranu izmijenili uredbu SKIP koja omogućuje referentna mjerila za inspekcije na kopnu i na moru i agencije agencija bi trebala vršiti kontrolu na tom dijelu Mediterana. Dakle, ono što vam mogu reći je da je to za komisiju prioritet, to je presedan i želimo da on bude uspješno prođe i isto tako želimo da taj plan funkcionira. Dakle, mislim da tu postoji niz e, elemenata zahvaljujući kojima e, će ovaj plan uspjeti i e, budući planovi će se temeljiti na ovome. Komisija želi sastanak s državama članicama krajem ovog mjeseca kako bi provjerila da svi mehanizmi doista postoji i svakog mjeseca će to provjeravati kako bi bili sigurni da plan funkcionira. Isto tako i moji inspektore koji provjeravaju provedbu plana, stoga vas mogu uvjeriti da na toj razini komisija će doista učiniti sve što je potrebno da bismo bili sigurni da se ovaj plan e, primjenjuje. Kad je riječ o Jadranu, hvala gospođi Tomašić što je spomenula taj plan. E, ovo je po prvi puta da e, CGPM ima takav ambiciozni plan kako bi imala mehanizme Um, upravljanja demerzalnim uh, vrstama um, i uh, kao što je gospođa Tomašić rekla, bilo je vrijeme da se uredi pitanje i Jadrana. Uh, isto tako radi se o striktnim mjerama za ribolovni napor. Po prvi puta integrirali smo u takove i u kvote E, ribolovne napore, te smo stvorili stabilnost, relativnu stabilnost, kako bi se definirali ribolovni napori po državama članicama. Isto tako, isti mehanizmi kontrola se primjenjuju, što znači da naši ribari e, trebaju imati logbukove, dnevnike e, i obavještavati o ribolovnom naporu i izvještavati o slučaju premašivanja ribolovnog napora. Kad je riječ o trećim zemljama, došlo je do smanjenja od 12%. Kad je riječ o snaga, snazi motora i kontroli ribolovnog napora, plan predviđa da sve zemlje koje imaju više od 3000 dana e, ribolova godišnje ne smiju povećavati ribolovni napor. To se odnosi i na Albaniju. Oni imaju više od 3000 dana e, ribolova na Jadranu i ne smiju povećavati broj e, plovila. Provjerit ćemo da provjeravat ćemo da taj brod bude konstanta i e, oni e, CGPM-u moraju e, davati podatke o broju brodova, a isto vrijedi i za snagu motora koju provjera CGPM. I vidjet ćemo što se događa, odnosno pratit ćemo da nitko ne prođe e, tu gornju granicu. Ali se slažem se s gospođom Tomašić, puno napora treba učiniti vezano uz e, Jadran, jer do sada nije bilo adekvatnih e, mjera očuvanja za upravljanje stokovima i e, to treba rješavati na razini zajednice i e, e, CGPM-a kad je riječ o prirodnim vrstama. Dakle, ovaj plan je ambiciozan jer ne radi se samo o ribolovnom naporu, već i o ispitivanju drugih stvari, tako da postoji i radna skupina na razini CGPM-a koja će se početi raditi ove godine. Oni će se baviti i zaštitom mlađi e, na Jadranu, a isto tako imamo i program inspekcije koji je jako ambiciozan. Po prvi puta se to uvodi na Jadranu. E, a Agencija za ribolov iz Viga će provoditi tu inspekciju i to će e, omogućiti E, održivo kori, e, eksploataciju stokova na Jadranu. Hvala gospođi e, Tomašić na agilnosti. Jako trebamo paziti da se sve doista i provodi, uključujući i kontrolu i sve mjere iz plana. Mi ćemo na to paziti uz sudjelovanje Europske unije na sastanku koje će se održati ove godine na Cipru u petome mjesecu. Hope you can get Albania and rest to, uh... E, vidim e, cinizam na licu gospođe e, Tomašić. U svakom slučaju bitno je pridržavati se obveza. Gospodin Kršin, imate li vi neke napomene? Gospođo, e, hvala. Htjela bih odgovoriti na e, pitanje gospodina Vandalena vezano uz Baltik i na suradnju s Rusijom. Imamo godišnje konzultacije s Rusijom i mi ih informiramo o mjerama upravljanja za Baltik. Kad e, e, za e, stokove koji su u dobrom stanju i u lošem stanju i vezano uz jegulju. Pozivamo Rusiju da uzima u obzir te informacije te da provodi dobro upravljačke mjere. Rusija je naravno treća zemlja i kao što je slučaj i sa Norveškom i obalnim državama s kojima svake godine isto tako pregovaramo, ne, nemamo potpunu kontrolu nad trećim zemljama. Hvala. Dobro. Niste nam zapravo objasnili zašto nismo dobili izvješće koje je trebalo stići u srpnju prošle godine. Da, u pravu ste. Mogu se samo ispričati zbog e, kašnjenja. Kao što sam već rekla, sada naporno radimo na izvješću kako bi ono došlo u ovome odboru što je prije moguće. Nadam se da mogu računati na vaše razumijevanje. Shvaćate da je prošla godina bila dosta naporna, bili su tu neki nepredviđeni zakonodavni prijedlozi i morali smo odgovoriti na to. E, stoga je na nama odgovornost zbog kašnjenja. bili su to prijedlozi za e, hitne mjere za e, bakalar na i isto tako su tu bile mjere za krizne situacije vezane uz VFO. Sve to je stvorilo nam e, dodatnog posla i zbog toga kasnimo i žao nam je zbog toga. Pobrinut ćemo se da nadoknadimo to što je prije moguće. Još jednom se ispričavam. Hvala. E, zatim, neću se ni dotaknuti pitanje da li e, plan iskrcavanja pomaže pri ostvarenju obveze iskrcavanja. Neću se toga doticati. E, imamo tu niz e, predstavnika komisije. Ne znam hoćete li e, svi biti popodne. U svakom slučaju hvala vam na suradnji i hvala vam što trpite naše razgovore u odboru. Hvala. Sljedeća točka je sastanak sa Hrvatskom ministricom poljoprivrede, pa ćemo napraviti dvominutnu stanku kako bismo se pripremili za tu točku dnevnog reda. Hvala.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 Posebno mi je zadovoljstvo e, danas predstaviti gospođu Mariju Vučković. Morate se naučiti na moj grozni izgovor. E, dakle, ministricu poljoprivrede Republike Hrvatske koja će nam reći nekoliko riječi na početku, ali prethodno želim se osobno zahvaliti na daru. Dobio sam kravatu od strane hrvatskog e, predsjedanja. Te ću sad odmah pokazati kravatu. Prvi put nakon toliko godina u parlamentu dobivam kravatu koja odgovara mojoj košilji. E, to je moj dar za odlazak, zato što ja odlazim, ali puno, puno vam hvala na tome. Tako da, ministrice, izvolite, dajem vam riječ. poštovani predsjedniče odbora za ribarstvo europskog parlamenta gospodine Davis, cijenjeni zastupnici dame i gospodo prije svega iznimna mi je čast danas biti ovdje u trenutku kad republika hrvatska prvi put predsjedava vijećem europske unije i želim vam zahvaliti na vašem vremenu i suradnji. Čvrsto vjerujem da je Europski parlament tijelo koje uistinu predstavlja građane Europske unije i da njihov glas i volja moraju i mogu biti izraženi i uvaženi kroz vaš rad. Stoga ću nastojati u ovom kratkom vremenu približiti vam našu viziju europskog ribarstva i odgovoriti na vaša pitanja no željela bih na početku s vama podijeliti priču o jednom malom mjestu na otočiću usred jadranskog mora. njegovi stanovnici stoljećima su živjeli u samu obalu njihove kuće sazidane su tako da im valovi udaraju u prozore a njihovi temelji su na čvrstim stijenama. s kopnom su vezani tek stražnjim izlazom i tek toliko koliko treba da ih more ne otrgne u potpunosti. Stanovnici mu žive s morem svaki dan i isključivo od onoga što im more daje. Kroz stoljeća razvijaju posebne ribolovne alate i tehnike, grade jedinstvene brodove prilagođene njihovom životu, ribolovu i njihovom i našem moru. Prate i osluškuju valove jer i uz njih znaju što će biti ako nestane ribe a ako nestane ribe nestat i njihovog tradicionalnog načina života kojeg nisu napustili. povijesni zapisi i prekrasna umjetnička djela svjedoče da je bilo godina kada ribe u tom dijelu jadrana pogotovo srdele nije bilo. nestala bi a da nitko ne bi znao hoće li se ikad vratiti ti naši vrijedni i siromašni ribari utjecali su se nebesima i izrađivali zavjetne darove koji danas krase njihove oltare a među kojima se posebno ističe velika i poznata slika srebrne srdele koliko su stanovnici tog mjesta bili i jesu još uvijek predani i ovisni o moru najbolje govori živi običaj do današnjih dana da o blagdanu svetog nikole zaštitnika pomoraca i ribara u znak zahvale spaljuju drveni brod. oni znaju da kad nema ribe ne trebaju im ni brodovi namjerno ne želim imenovati ovo mjesto jer po svojoj priči može biti smješteno na bilo kojem od sixty six naseljenih hrvatskih otoka ili na bilo kojem od tisuću mediteranskih otoka no uvjeravam vas da je svijest o tome kako opstanak ljudi ovisi o opstanku ribe posve žive i danas te da osim ribara i mi koji smo na sebe preuzeli odgovornost za održivost ribarstva itekako ovo uvijek moramo imati na umu. ciljevi zajedničke ribarstvene politike jasno nam kažu da je europska unija svjesna toga no isto tako moramo pokazati odlučnost u provedbi takve svijesti ne smijemo se nikad zaustaviti u svojim nastojanjima i vjerovati da smo napravili baš sve. s vremenom se treba osvrnuti i pogledati što je iza nas. svijest o neraskidivoj povezanosti stabilnih stokova i održivog ribarstva bit će temelj hrvatskog predsjedanja sva naša nastojanja i napori bit će usmjereni upravo ka donošenju onih mjera i propisa koji će pridonijeti povećanju broja gospodarski važnih stokova unutar sigurnih bioloških granica. Prema posljednjem izvješću Stekva o provedbi zajedničke ribarstvene politike vidimo da je u sjeveroistočnom Atlantiku još uvijek oko 40% stokova prepolovljeno, a posebno zabrinjava trend usporavanja postizanja održivosti. S druge strane u Mediteranu je situacija još zahtjevnija pri čemu je tek 13% stokova iznad granice održivog iskorištavanja. Ipak mislim da možemo biti ohrabreni činjenicom da STEK u svom izvješću bilježi određene pozitivne pomake u smislu smanjivanja ribolovnog napora i povećanja biomase kod određenih vrsta što nam daje pravo vjerovati da ipak jesmo na dobrom putu. to je dobra vijest iako se čini da će put ka postizanju ciljeva zadanih zajedničkom ribarstvenom politikom biti nešto duži nego što je inicijalno zamišljeno. Kao iznimno važni alati za postizanje ovih ciklusa, novi ciklus strukturne potpore sektoru i kontrolna uredba bit će u fokusu hrvatskog predsjedanja. Tako ćemo kroz predstojeće trijaloge o Fondu za pomorstvo i ribarstvo uvijek i dosljedno zauzimati onaj stav koji će pridonijeti ispunjavanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike u pogledu dostizanja biološke socijalne i ekonomske održivosti cjelokupnog ribarstva. posebnu pozornost posvetit ćemo mjerama koje pridonose smanjenju od onečišćenja i omogućavaju ribarima prilagodbu klimatskim promjenama. pored toga vjerujemo da konačan tekst uredbe mora odražavati nastojanja da se sustav za korištenje sredstava pojednostavi kao i da se poveća fleksibilnost kako bi se bolje prilagodili specifičnim potrebama no u svakom slučaju bez povećavanja ribolovnog napora i bez povećanja ribolovnih kapaciteta. Također dužnu pažnju treba posvetiti priobalnom ribolovu, akvakulturi i udaljenim regijama drugo jednako važno pitanje je nastavak rada na uredbi o kontroli za koju vjerujemo da do kraja našeg predsjedanja možemo postići opći pristup no svjesni smo činjenice da to neće ovisiti samo o nama. po našem snažnom uvjerenju a mislim da primjeri iz hrvatske tome svjedoče kontrola je jedan od stupova održivosti ribarstva kontrola koja neće ograničavati ribare u savjesnom obavljanju njihova posla već naprotiv kontrola koja će ih zaštititi od pojedinaca koji kroz ilegalni ribolov ugrožavaju njihovu sigurnost i održivost stokova. Svjesni smo da ovakvi slučajevi postoje na svim razinama od rekreacijskog do industrijskog ribolova u međunarodnim vodama uvjeravam vas da smo spremni posvetiti se s jednakom pažnjom svakom od njih i zalagati se za ona rješenja koja će biti usmjerena upravo na iskorjenjivanje nelegalnih nereguliranih i neprijavljenih aktivnosti i ona rješenja koja će pridonijeti zaštiti ribara koji svoje aktivnosti obavljaju odgovorno i u skladu s propisima a takvi su većina istodobno moramo nastaviti raditi na stvaranju osjećaja odgovornosti što je jedan od temeljnih principa za koje se republika hrvatska zalaže svih ovih godina jer čvrsto vjerujemo da cijela europska unija baš svaka država članica svaka ribarska organizacija i svaki pojedinačni ribar moraju biti osviješteni kako ribolov ostavlja traga na stokove i da zaštita nije stvar izbora nego jedino moguće rješenje. u ovom dijelu željela bih vas podsjetiti da je nedavno na održanoj forty godišnjoj sjednici opće komisije za ribarstvo mediterana prihvaćen prvi višegodišnji plan za upravljanje demerzalnim ribolovom u jadranu koji donosi značajne promjene u upravljanju i iskorištavanju pojedinih vrsta. taj plan po prvi put postavlja jednaka i transparentna pravila ponašanja za sve dionike ali isto tako uvodi i načelo odgovornosti koje šalje poruku poruku da su eu flote svjesne svoje uloge u iskorištavanju resursa i da su spremne snositi teret smanjenja koji proizlazi iz prijeko potrebne zaštite ribljih stokova. na ovom primjeru vidjeli smo da je uspjeh moguć kad postoji dogovor i otvorena suradnja svih dionika ali i međusobno povjerenje između država članica i europske komisije slijedeći isti princip uvjerena sam da možemo postići dogovor i o donošenju drugih višegodišnjih planova upravljanja i transpozicijskih uredbi već prihvaćenih pravila. u ovom smislu želim istaknuti važnost rada unutar regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom i potrebe jačanja e-, uloge europske unije u radu istih vijeće je već započelo s raspravom o AJKA transpozicijskoj uredbi te očekujemo postizanje dogovora o konačnom tekstu do kraja lipnja. istodobno aktivno ćemo pratiti i koordinirati stajališta tijekom nadolazećih sastanaka regionalnih organizacija bavit ćemo se pripremom mandata za pregovore osigurat ćemo praćenje pregovora te ćemo koordinirati pripremne aktivnosti za sklapanje novih sporazuma o partnerstvu u ribarstvu s trećim zemljama nastojeći kroz sve te aktivnosti osigurati nastavak ribolova kao i uravnotežen pošten i profitabilan sporazum za flote europske unije naravno da dobrobit eu flote uvijek mora biti prioritet u pregovorima pa tako i u slučaju brexita te se mora osigurati pravedan pristup vodama i tržište za obje strane. hrvatsko predsjedništvo će aktivno pratiti razvoj događaja i osigurati da vijeće pravodobno reagira sa svim preduvjetima za vođenje pregovora. Bez obzira na smjer i dinamiku Brexita smatram kako je izuzetno važno zadržati dobru suradnju među institucijama Europske unije te će predsjedništvo biti na raspolaganju za informiranje i suradnju u svakom trenutku na području akvakulture kao jedine alternative ribolovu za proizvodnju zdrave i sigurne hrane iz mora i slatkih voda prioritetna aktivnost bit će nastavak provedbe ciljeva utvrđenih smjernicama europske komisije za razvoj akvakulture na području europske unije kao i reviziji prilagodbi smjernica za novo programsko razdoblje nakon. two thousand and twenty godine težište će biti na osiguravanju odgovarajućeg prostora za daljnji razvoj akvakulture uz istodobno očuvanje ekosustava uvažavanje klimatskih promjena i zadovoljavanje potreba tržišta želim ovom prilikom istaknuti napore koje su države članice i europska komisija položili u postizanje dogovora oko ribolovnih mogućnosti u prosincu prošle godine te izraziti svoje zadovoljstvo što je kompromis usklađen s ciljevima zajedničke ribarstvene politike i višegodišnjim planovima za zapadne vode i sjeverno more kao i s višegodišnjim planom za zapadni mediteran da bismo kao upravljači i u budućnosti mogli donositi ispravne i učinkovite odluke moramo raspolagati s točnim i pouzdanim znanstvenim podacima i procjenama znanje je osnova modernog svijeta i najjače oružje na putu dostizanja održivosti naše razumijevanje kompleksnih morskih ekosustava je još u povojima i jedna od glavnih zadaća mora biti kontinuirano ulaganje u unapređenje znanstvenih metoda i modela koji će nam omogućiti učinkovito i održivo upravljanje ribarstvom. Zbog toga će znanstvene preporuke i pronalaženje načina za njihovu implementaciju biti okosnica i vodilja pri našem radu po pitanju upravljanja i donošenja konkretnih koraka ka ispunjavanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike. smatram da u tom smislu moramo unaprijediti i intenzivirati znanstvena istraživanja usmjerena prema razumijevanju procesa u morskim ekosustavima s posebnim naglaskom na mogući utjecaj klimatskih promjena sve navedeno treba nam služiti kao alat kojim ćemo bez ugrožavanja morskih resursa omogućiti priobalnom stanovništvu duž europske unije a posebice stanovništvu ruralnih i otočnih mjesta poput onoga iz priče s početka mog obraćanja da zadrži jedinstven način suživota s morem i života od mora osiguravajući egzistenciju svojim obiteljima te siguran zdrav i svjež proizvod za sve naše građane. još jednom vam zahvaljujem na pozornosti i nadam se uspješnoj suradnji u narednom periodu. hvala vam lijepa. Ministrice, najljepša vam hvala. Na početku ste govorili o ribama koje nedostaju, nestaju na otocima. Ja sam razgovarao prošli tjedan sa Taljanom koji je bio ronilac zadnjih 30 godina i sjeća se kako bi odlazio jednostavno na ronjenje i vraćao se s ribom kojom je mogao prihvaniti svoju obitelj. A danas se vraća možda sa dvije male ribice i to je doista razlog za zabrinutost. Siguran sam da su članovi odbora svjesni e, ograničenja e, jer kao zemlja predsjedateljica teško možete izraziti vaše osobne ili nacionalne stavove u ovom trenutku. Doista morate sada kao javni službenik djelovati e, u ime sviju. Postavit ću vam jedno pitanje koje je izravno povezano s vašim predsjedništvom, odnosi se na Europski e, fond. E, vi ste rekli da je vaš prioritet e, ostvariti ciljeve zajedničke ribarstvene politike, biološku, ekonomsku održivost. Međutim, na prvom trijalogu koji smo imali, raspravljali smo o prioritetima za troškove i rekli smo da novac treba ići na poboljšanje sigurnosti e, i dobrobiti ribara na njihovim plovilima. Izravno smo tražili od hrvatskog predsjedanja da se osvrne na zabrinutosti koje smo izrazili. Dobili smo jamstva da će se tijekom pregovora a e, nastojati postići e, kompromis s parlamentom a naš namjera nije bila povećati kapacitete e, ribolovne flote i vratiti se pretjeranom izlovu ili jednostavno raditi nešto suprotno održivim ciljevima Ujedinjenih naroda. Možete li mi potvrditi da je to namjera hrvatskog predsjedanja? Dakle, da nećete dopustiti da prođu amandmani koji zagovaraju pretjerani izlov, e, štetne ekonomske e, djelatnosti e, i nešto što ide na uštrb sigurnosti ribara i flote. Poštovani predsjedniče odbora za ribarstvo, gospodine Davis, zahvaljujem na vašem pitanju te potvrđujem da će napori hrvatskog, bit, hrvatskog predsjedništva biti Okay, sorry, we have, we have no Italian, uh, sorry, no Spanish translation, interpretation? We got, okay, okay we've got it back. Dakle, ponovit ću, napori hrvatskog predsjedništva bit će usmjereni ka cilju bez povećavanja ribolovnih kapaciteta bez povećavanja ribolovnog napora uz dodatni cilj dodatno vođenje računa samo o potrebi sigurnosti, modernizaciji eventualno zbog sigurnosti ribara i generacijskog obnovi ribolovnog sektora. No ponavljam, bez povećanja ribolovnog kapaciteta i bez povećanja ribolovnog napora. Ulaganja u flotu trebala bi biti po strogim načelima usmjerena ka modernizaciji, poboljšanju, poboljšanju uvjeta sigurnosti za rad naših ribara i poticanju mladih ribara na ostanak u sektoru Thank you. I think those words will be... Hvala vam, doista pozdravljam vaše riječi. Gospođo Tomašić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovo je doista lijepo pitati na hrvatski i dobiti odgovor na hrvatski. <laughs> Gospođo ministrica je dobrodošla u Europski parlament. Moje pitanje je dobri rezultati iz jabučke kotline potvrda su jedne od rijetkih mjera zaštite ugrožene riblje populacije oko koje se slažu svi sudionici komplicirane borbe za održivo ribarstvo u jadranskom moru. jedinstveni je slučaj na mediteranu da su, se dvije države hrvatska i italija usuglasile oko mjera zaštite. bilo je potrebno desetak godina da bi zabrana ribolova zaživjela Zašto sam se naravno i ja osobno zalagala. dvije godine nakon posljednje uspostave plana da se zatvori ovo prirodno mrjestilište oslića i škampa pokazuje sjajne rezultate. možete li nam reći koji je stav predsjedništva vezan za jabučku kotlinu kao i koji su daljnji planovi u vezi s ovim područjem? hvala lijepa. Poštovana zastupnice, gospođo Tomašić, zahvaljujem na vašem pitanju kao i na cjelokupnom radu i doprinosu uspostavljanju ovog dobrog tipa suradnje u Jabučkoj kotlini kao i cjelokupnom, e, održivom ribarstvu na Mediteranu područje jabučke kotline oduvijek je bilo poznato kao bogato područje za ribolov te važno mrijestilište i rastilište za vrlo značajne gospodarske vrste na jadranu. kao što ste rekli nakon niza pokušaja uz pomoć opće komisije za ribarstvo na mediteranu te uz dobar primjer suradnje i dogovora svih dionika iz republike italije i republike hrvatske ribarskog sektora administracije znanstvenog sektora i nevladinih civilnih organizacija uspostavljen je dogovor koji se primjenjuje u trogodišnjem razdoblju počevši od listopada. two thousand and godine pozitivni pomaci su već vidljivi na primjeru temerzalnih vrsta vidljivi su na primjeru osjećaj škampa i mi namjeravamo taj e, pozitiva, tu pozitivnu suradnju nastaviti primjenjivati i mislimo da i naša partnerska strana republika italija će podržati takvu namjeru. Thank you, Hvala lijepa, gospođa Aguilera. Hvala predsjedatelju. I puno hvala gospođi ministrici. Želim vam srdečnu dobrodošli, dobrodošlicu u ime mog kluba. Mi smo socijaldemokrati. I doista mi je drago e, da Hrvatska predsjeda, evo to je po prvi put, koliko znam da Hrvatska predsjeda prvim polugodištem ove godine, doista vam želim sve, sve najbolje i puno uspjeha. Imam jedno konkretno pitanje. Ehm, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, to je važan fond, ali izaziva kod nas određene dvojbe, a to smo rekli i povjereniku. Zato što se nekako bojimo, nemamo jednostavno siguran kalendar postupaka ili koraka koji ćemo slijediti. I e, pitanje e, koje vam želim postaviti je sljedeće. Hoćete li napraviti nekakav vremenski raspored? za e, taj e, fond jer bez točnih vremenskih rokova E, ući ćemo u rizik, imat ćemo nekakvo prijelazno razdoblje, a nećemo imati nikakva jamstva, tu mislim na proračun. Dakle, pitanje, jeste li razmišljali o određenom kalendaru, o rokovima koje će biti zacrtane za vrijeme hrvatskog predsjedanja? Ja sam koordinatorica za kontrolu vezano za pitanja ribarstva i zato želim reći da smo mi E, mislili takav kalendar usvojiti na našem plenarnom sastanku u rujnu, što će naravno biti nakon vašeg predsjedanja, ali vjerujem da biste vi mogli učiniti maksimalno napora da se do rješenja ili dogovora dođe na razini vijeća kako bismo mi onda mogli sve zaključiti do kraja 2020. godine uz globalni naravno dogovor na razini trijaloga. Na razini vijeća e, morali biste doista uložiti velike napore, ali mm, ne znam imate li još nekih dodatnih informacija jer mm, ja se e, bavim i ribolovnim sporazumima sada sam u pregovorima s Mauritanijom, zatim imamo Gvineju Bisao i naša e, je, naš je odbor o tome i razgovarao danas prije podne. Ne znam, možete li vi nešto intervenirati vezano za ovo sporazume, pogotovo za ova dva. Ako možete ih zagovarati, bila bih zahvalna. I na kraju, jako mi je drago što ste e, govorili o tradicionalnom e, malom ribolovu, o tome jako puno govorimo u parlamentu. I kada fond bude primjenjen, postoje neke države članice, ja neću reći koje su, koje nisu upravo za taj pristup za zaštitu tradicionalnog ili malog ribolova. I mi upravo <laughs> puno govorimo, a malo djelujemo. A to je važno promijeniti. Mislim da se treba nešto učiniti i da se fond treba posvetiti malom ribolovu e, često puno govorimo, a malo djelujemo. Eto, to bi bio moj zaključak. Hvala vam. Uh, Dobro, dakle, radi se o pitanjima organizacije vašeg predsjedanja, EU fond za pomorstvo i ribarstvo, EMFF Žao mi je da nemate trijalog u sjećnju, jer inače evo dalje ja neću biti u mogućnosti predsjedati, tako da sam evo sad osobno razočaran. Možete li nam nešto reći kako će teći pregovori oko EMFF-a? Poštovana zastupnice Aguilera, zahvaljujemo na vašem pitanju, zahvaljujem na vašem radu vezano za sporazume s trećim zemljama o održivom ribarstvu i zahvaljujem vam na dobrim željama upućeni hrvatskom predsjedništvu i meni osobno kao i vama predsjedniče. E, što se tiče daljeg napretka pregovora o europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo ja doista ne mogu u ovom trenutku potvrditi točan kalendar ali vas želim ovdje uvjeriti da će hrvatsko predsjedništvo obaviti onoliko trijaloga koliko to bude potrebno u zahvalu finskom predsjedništvu na svemu što je do sada učinio na dva politička dijaloga na tri tehnička eh, trijaloga na tri tehnička koja će nam također biti od velike koristi. Mi ćemo napraviti sve što je u našoj mogućnosti da postignemo vidljiv napredak što se tiče fonda i osiguramo neometano financiranje ribarskog sektora već dalje od nakon. two thousand and godine učinit ćemo sve da se pregovori da se pregovori završe u razumnom roku i da se neometano prijeđe iz sadašnjeg trenutnog u budući fonda ja sam optimistična i vjerujem da će se dogovor između naše dvije zakonodavne institucije dovršiti u nadolazećim mjesecima. kad govorimo o kontrolnoj uredbi prijedlog komisije za ažuriranje i modernizaciju sustava nadzora ribarstva temeljito je razmotren u vijeću e, vodeći se načelima a to je i stav hrvatskog predsjedanja o potrebi pojednostavljenja i smanjenja administrativnog opterećenja. pridajemo također iznimnu važnost ovom zakonodavnom prijedlogu i on je drugi ključni u vremenima našeg, u mjesecima našeg predsjedanja. u sljedećim mjesecima intenzivno počevši od počevši od sljedećeg mjeseca intenzivno ćemo raditi na stajališta vijeća. naš je cilj doći do općeg pristupa u lipnju do kraja našeg predsjedanja no to znamo svi neće ovisiti samo o nama. zalagat ćemo se za promicanje konstruktivne i produktivne radne atmosfere koja će nam omogućiti što brži napredak kad govorimo o sporazumima o partnerstvu, e, o partnerstvu s trećim zemljama u području održivog e, ribarstva pozdravljamo sve pozitivne efekte u smislu unapređenja upravljanja ribarstvom znanstvenog istraživanja i doprinosa kojeg ovi sporazumi imaju na sprječavanje nelegalnog neprijavljenog i nereguliranog e, ribolova. uostalom ovi su sporazumi itekako važan dio temeljne uredbe Uređene su u poglavlju dva člancima thirty one i thirty two zadovoljni smo što je mandat e, za pregovore o novom sporazumu o održivom ribarstvu s mauritanijom uspješno okončan u. two thousand and a hrvatsko predsjedništvo će nastaviti s radom u odnosu na zatečeno stanje i pozorno pratiti nastavak započetih procesa. pozdravljamo nedavno potpisane sporazume sa grupama zemalja sa pet zemalja i nastavit ćemo u okviru naših nadležnosti pratiti ove sporazume i činiti sve što možemo kako bismo pripremnim ma poduprli nadležne u ostvarivanju što bržih i boljih efekata. Dobro, gospođa je zadovoljna. Spomenuli ste isto tako i zanatsko, zanatski ribolovi i i sitni ribolov. Dakle, to je nešto o čemu smo razgovarali na sastanku odbora ranije. I zajednička ribarstvena politika predlaže da se da prioritet e, malom obalnom ribolovu, no u praksi, kao što smo mogli vidjeti, organizacije proizvođača imaju glavnu riječ u određivanju politika i tendencija je takva da tim organizacijama dominiraju veliki ribari. Dakle, to je nešto što je zakonodavno se spominje, ali se ne provodi u praksi. Gospodin Kovalski, izvolite. Hvala, hvala predsjedatelju. Hvala gospođo ministrice. imam pitanje koje je dosta jednostavno. Dakle, tiče se onoga čime ćemo se, jedne od stvari kojima ćemo se baviti u ovom prvom semestru, a to su pregovori s Ujedinjenom kraljevinom u smislu provedbe sporazuma o ribarenju kojim ćemo omogućiti tranzicijsko razdoblje. Dakle, imat ćemo Brexit i osjećamo na svim e, kevima, lukama obalnih zemalja, zemalja koje, su, koje graniče morem sa e, Ujedinjenom kraljevinom, dakle postoji zabrinutost pristupa pristupom moru, dakle po koju cijenu, po koju tarifu ćemo imati pristup, po koju cijenu će se taj sporazum napraviti. Dakle, vaš položaj je možda udoban u smislu da e, brodovi na koje se ovo tiče nisu a priori hrvatski, Dakle, imate dosta neutralan e, položaj koji može biti od ključnog značaja kako bi se zajamčilo da u pregovorima s Ujedinjenom kraljevinom e, sve e, zemlje koje graniče s Ujedinjenom kraljevinom će moći imati pravedne pregovore, stabilne pregovore koji će omogućiti da se postaramo da naši ribari i dalje budu mogli ribariti u britanskim vodama, što je od ključnog značaja za nas. Dakle, da li možete reći kako namjeravate voditi različite države članice e, u tim pregovorima? Poštovani zastupniče Kovalski, zahvaljujem na vašem pitanju. Povlačenje velike britanije se sve više bliži i naš je prioritet brzo usvajanje sveobuhvatnog pregovaračkog mandata i započinjanje pregovora kako bismo uspostavili što bliže i što preciznije odnose s velikom britanijom i uvjeravam vas da će hrvatsko predsjedništvo u okviru svojih nadležnosti činiti sve što je moguće po tom pitanju bez obzira na nacionalni položaj hrvatske po ovom pitanju isto tako u dodatku željela bih istaknuti da su rezolucije europskog parlamenta pokazale se korisnim tijekom pregovaračkog procesa i mi računamo da će se ovaj angažman europskog parlamenta ovaj vrijedan angažman nastaviti i tijekom prijelaznog razdoblja i nadalje. što god se dogodilo uz započinjanje pregovora što prije dobra suradnja među institucijama europske unije mora se nastaviti i europski parlament će biti u potpunosti informiran i uključen u skladu sa ugovorima europske unije. nothing, Mr. Nećete dobiti, nećete dobiti nikakve informacije o pregovorima o Brexitu, no Evo, ja kao britanski predsjedatelj samo želim reći da su europljani ribarili vodama u morima oko Ujedinjene kraljevine oduvijek i kao predsjedatelj ovog odbora, Europskog odbora, očekujem da će predsjedništvo i komisija se dogovoriti u smislu prava ribara. Dakle, gospođo Konti, izvolite. Poštovana ministrice, Talijani i Hrvati dijele isto more, Jadransko more. Jadransko more nam nudi jako puno dobre ribe, ali posljednjih godina smo na meti restriktivnih europskih politika. Podsjećam na posljednji tak za 2020. kao i ukidanje 10% ribarstvenih dana i to će smanjiti možda 40% ribarske eh, napore u Italiji odluke koje donosimo su odluke koje su iznimno važne i za nacionalne i za nadnacionalne institucije kako bismo stvorili vlastite norme, a i unutar rada Opće komisije za ribarstvo sredozemlja. Iznimno je važno da djelujemo zajedno kako bismo zajedno i zaštitili naše ribare. Na primjer, pridnene vrste. Mislim da je nužno koordinirati e, resurse, upravljanje resursima, upravljanje tržištima temeljem dobrog susjedstva jer se radi o korištenju istog mora. I dalje govorim o Jadranu. Dakle, primijetila sam da u vašoj agendi nedostaje plan za malu pelagijsku e, ribu. Zašto to nije dio vaših prioriteta? Zato što Hrvatska kao Italija i Slovenija predstavlja zainteresiranu stranu. I čini mi se da bi onda komisija mogla povući svoj e, prijedlog. Tako da bih vas željela pitati jeste li raspravljali o ovom dosjeu s Europskom komisijom. Što ćete učiniti ako se prijedlog povuče? Sigurna sam da bi uz dobru volju mogli jako puno učiniti na zaštiti ribolovnog fonda. A pitaću vas, iako ste to već rekli, e, možete li potvrditi da ćete financirati novim Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo e, poboljšanje uvjeta na brodovima? Evo samo da provjerim Mislim da niste bili tu, gospođo Konti, ali jučer smo čuli da je e, to povučeno, ne? Nije službeno povučeno, ali evo, izgleda da su vaše želje e, uslišene. Mislim da smo rekli da će se o tome raspravljati sljedeći tjedan. poštovana zastupnice Konte, zahvaljujem na vašem pitanju. Što se tiče plana za malu plavu ribu predsjedništvo bi bilo spremno nastaviti dosadašnji rad u okviru vijeća na prijedlogu europskog plana za malu plavu ribu u jadranu ukoliko države članice i europska komisija pronađu rješenje za ključna pitanja upravljanja ribolovom, i stokovima. ovo je vrlo važno pitanje za regionalni ribolov a podsjetit ću da Jadran i nije sada bez plana upravljanja, da je u tijeku plan upravljanja koji se provodi po smjernicama opće komisije za ribarstvo na Mediteranu i da 2021. godine očekujemo detaljnu analizu i rezultate ovako provođenog petogodišnjeg plana. Također, na vaše pitanje što učiniti ako se povuče prijedlog Europske komisije, mogu reći da očekujemo novi prijedlog očekujemo rad i donošenje plana koji će se voditi načelom potrebnog postizanja konsenzusa zainteresiranih država članica koje dijele jadransko more te provođenja preporuka regionalnih organizacija u ovom smislu opće komisije za ribarstvo na mediteranu. nadalje e, također bih željela ponoviti da je prvi put uspostavljen višegodišnji plan za upravljanje demerzalnim ribolovom na četrdeset tri sjednici opće komisije za ribarstvo sa nizom vrlo dobrih konkretnih mjera za jadranske, za jadranske zemlje za dionike ribarstva na jadranu. plan prepoznaje individualnu odgovornost flote što je jako dobro a ponovit ću naš dobar primjer suradnje u jabukoj kotlini koji već daje prve rezultate na području određenih u ovom slučaju kratko demerzalnih, demerzalnih vrsta. i bilo je treće pitanje vezano za modernizaciju ne povećavajući ribolovne napore vodeći se računa o potrebi održivosti stokova hrvatsko predsjedništvo se zalaže na potrebu prepoznavanja cjelokupnog sustava održivosti biološkog ali i ekonomskog i socijalnog i načina života koji se posebno odražava u priobalnim zajednicama i u specifičnostima malog priobalnog ribolova. shvaćamo da je ribarska flota europske unije pogotovo u ovom dijelu prilično zastarjela čime se ozbiljno dovodi u pitanje sigurnost rada na plovilima i ukazuje se potreba za modernizacijom flote hrvatsko predsjedništvo to prepoznaje i zato se, se zalaže I ovdje je gospođa Lena iz komisije koja nam je ranije rekla da je bila jako zadovoljna rezultatima e, razgovora e, u okviru gfc a dakle Opće komisije za ribarstvo u sredozemlju. Da ću riječ. Hvala vam predsjedatelju, hvala vam e, ministrice što ste došli danas kako bismo mogli razmijeniti gledišta. Vaše predsjedanje moće napredovati po pitanju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i sve veći broj nas koji smo zabrinuti glede stava vijeća. Ja imam više stavki koje su po mom mišljenju jako problematične. Tu su najprije uvjeti koji se tiču privremene obustave e, ribarskih aktivnosti, zatim zamjena motora za sva plovila do 24 metra bez fizičke inspekcije e, snage motora od strane država članica, zatim ukidanje obvezatnosti e, svih specifikacija za priobalni ribolov, što je nešto može izazvati prekomjerni izlov i što nije sukladno s ciljevima u organizaciji Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i suprotno je pregovorima koji su u tijeku u svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, govorimo o sigurnosti na moru i modernizaciji flote, a ne o ponovnoj izgradnji e, plovila. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako Hrvatsko predsjedništvo namjerava riješiti te važne probleme i kako će organizirati buduće trijaloge? Vi ste isto tako govorili o akvakulturi. Dobro, ali pod uvjetom da se očuva e, dobrobit životinja. Hvala. While Evo, dok pripremate odgovor, ja ću se samo osvrnuti na ovo što je gospođa Rus ranije rekla. To se radi o izvješću koje smo dobili od komisije prošlog ljeta, gdje stoji da je snaga e, ribarskih e, plovila i izvješćivanje o toj snazi e, krivo predstavljeno, naime izgleda da su proizvođači radili lažne deklaracije e, o, kako bi zadovoljili kupce i postojala je apsolutna neadekvatnost u inspekciji e, između stvarnosti i, i, stanja stvari s obzirom da se na e, sredozemlju koristi jača plovila koja mogu brže izaći na more evo u biti Stvar u tome što e, nije postojala sukladnost e, između e, određenih kriterija i izvješća o toj o snazi motora. No, uglavnom to je nešto što ovisi o državama članicama i na svakoj državi članci da provodi inspekciju tih plovila i da provodi, da se postara da, budu, da pravila budu ispoštovana. Poštovana gospođo zastupnici Ruz, vezano za buduću uredbu, odnosno za uredbu o budućem Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i pitanjima na koje se detaljno osvrćete poput uvjeta za obustavu zamjene motora, ukidanja obvezatnosti, sukladnosti s pregovorima sa Svjetskom trgovinskom organizacijom i ostalim, te potrebi ne flote i zaštite ribolovnih resursa mogu potvrditi da će hrvatsko predsjedništvo u svemu i uvijek polaziti i držati se zajedničke ribarstvene politike znači vodeći se načelima ne povećanja flote i ne ribolovnog i ne povećanja ribolovnog napora. što se tiče postizanja pregovora učinit ćemo sve da u našem mandatu budu okončani vodeći računa o činjenici da višegodišnji financijski okvir i, i uredba o zajedničkim okvirima nisu u našoj nadležnosti nisu u našoj nadležnosti. Da bismo to postigli svjesni smo da će biti potrebno organizirati više trijaloga ne malo i hrvatsko predsjedništvo će trijaloge voditi na način da ih organizira koliko god bude puta potrebno da bi se osigurao ispunjenje ovog cilja. Gospodin Hvala lijepa predsjedatelju i hvala gospođi ministrici. Zahvaljujem što ste došli ovamo danas e, kako bismo raspravljali o prioritetima Europske unije e, tijekom e, šest mjeseci vašeg predsjedanja. Ja bih se želio zadržati na nezakonitom ribolovu. U europskim vodama u sredozemlju jer doista trebamo zaštititi naše ribolovne resurse u našem zajedničkom moru. Vrlo često strani ribarski brodovi ulaze u naše vode i nezakonito love. Dakle ti se brodovi ne pridržavaju pravila uz neke iznomke, koriste ribolovne alate i doista jako doprinose osiromašenju ribljih resursa unutar zajedničkog mora i to sve na uštrb našeg lokalnog ribolova. Dakle, doista je nužno da Evropska unija svom svojom jačinom ili težinom, vodećom ulogom kaže da je sredozemlje nešto čime trebamo upravljati, a ne rasipati. Zato vas pitam na koji način će Hrvatsko predsjedništvo odgovoriti na ovaj problem i e, kojim sredstvima. Uvjeren sam da će suradnja između Hrvatskog predsjedanja i našeg parlamenta biti korisna i želim vam puno uspjeha u tome. Hvala vam. Gospodine Bartolo, o NNN e, ribolovu smo raspravljali na ovom odboru u više navrata i Europska unija ima dobar, e, e, dobru prošlost u glede borbe protiv toga diljem svijeta. Ovo je prvi put da čujem na ozbiljne poteškoće po tom pitanju u sredozemlju. Tako da je ovo jako zanimljivo. Ne znam da li možete nešto dodati. Poštovani zastupniče Bartolo, zahvaljujem vam na vašem pitanju, isto tako zahvaljujem vam za dobrim željama, na dobrim željama za rad hrvatskog predsjedništva nelegalni neprijavljeni i neregulirani ribolov ozbiljna je prijetnja održivom iskorištavanju ribolovnih resursa i morskoj biološkoj raznolikosti. E, vijeće podržava fokus europske komisije u smislu borbe protiv ovakve vrste ribolova na globalnoj razini s ciljem osiguranja dugoročne zaštite i održivog iskorištavanja resursa. hrvatsko predsjedništvo će itekako predano raditi na praćenju i unapređenju učinkovite provedbe pravnog okvira unije uredbe o nereguliranom nelegalnom i neprijavljenom ribolovu iz. two thousand and eight godine i uredbe o vanjskim flotama. E, također željela bih reći da sustav kartona dobro funkcionira, neću sad poimenice navoditi zemlje, recentne primjere, ali ću podsjetiti i na činjenicu da je nakon konzultacija u 2018. godini prvi put prekinut jedan sporazum o održivom ribarstvu sa jednom državom komorima upravo iz razloga što se nije mogao spriječiti ovaka, što se nije mogla spriječiti ovakva vrsta e, ribolova. Svakako mislimo da je u ovom smislu vrlo važan učinkovit sustav praćenja i kontrole ribolovnih aktivnosti nemojte mi zamjeriti što ću iskoristiti ovu prigodu pa kratko napomenuti da je hrvatska upravo zemlja koja je posljednjih godina učinila veliki napredak u primjeni novih tehnologija modernizaciji sustava kontrole ribarstva ne da bi štetila i sprječavala one koji savjesno obavljaju svoj ribolov nego upravo da bi sprječavala ovakve aktivnosti. Mr. Gospodine Bartoli, vi ste ovdje govorili o Libiji, je li tako kada ste mislili o problematičnim zemljama ili ste mislili na europsku zemlju? Ja sam mislio na Libiju, na Tunis i na Egipat. Oni su stalno prisutni u Sredozemnom moru jer naprosto njihove granice su tu in theory dobro da u biti u teoriji imamo desetogodišnji dogovor kako bismo unaprijedili dogovore između svih e, područja na ali mislim da je to već ministrica obradila. Dobro, hvala ministrice, oslobodit ću vas, e, dobit ćete, slobodni ste prije vremena, možete, e, jeste li bili već na našem odboru? Ne? Dobro, dakle, vaše muke nisu gotove još. Rekli ste neke jako ohrabrujuće stvari i jasno ste izrazili svoju predanost e, održivosti i da ćete postarati da naša mora ne ostanu prazna. E, I u vijeću ćete čuti pojam održivost. E, nekim državama, u nekim državama se o tome samo govori i ne prakticira. Želim vam puno sreće u svakom slučaju. Committee for, the, for these kind like to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 istrebljenju dupina. Evo, pretpostavljam da ste sretni što nećete se ovim baviti.